vanjsko djelovanje kako bi se poduzeli koraci s europske strane. Dakle, sada prelazimo na e, glasanje. E, imamo e, nacrt rezolucije obja kluba, dakle za, protiv, suzdržani, usvaja se stavak 3, prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se drugi dio za protiv e, suzdržani usvaja se treći dio e, poimenično glasanje otvaram glasanje zatvaram glasovanje usvaja se četvrti dio otvaram glasovanje Zatvaram glasovanje. Usvaja se peti dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Šesti dio, e, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Nakon trećeg stavka, amandman 2, poimenično glasovanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se amandman 3, poimenično glasanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se četvrti stavak u tri dijela poimenično prvi dio otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se drugi dio otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se Treći dio otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 4 stavak 5. Otvaram glasovanje poimenično. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dakle, cijeli tekst, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Šesti stavak u dva dijela, prvi dio poimenično glasanje. Otvaram. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 5, sedmi stavak, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Idemo na e, tekst treći dio poimenično glasanje. Sva tri dijela otvaram. Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Treći dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Tekst se usvaja. Nakon stavka 7, eh, amandman 6, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 7, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Pa stavak 8 za protiv suzdržani usvaja se. E, stavak 9 e, prvobitni tekst e, u četiri dijela prvi dio za protiv amandmani usvaja se drugi dio poimenično glasanje otvaram glasovanje zatvaram glasanje Usvaja se treći dio je za protiv suzdržani. Usvaja se četvrti dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se tre, deseti stavak koje je za protiv suzdržani. Usvaja se nakon stavka 10, amandman 8, poimenično glasanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje, odbija se. Deveti amandman, glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Odbija se. Točka 11. Izvorni tekst u dva dijela po dijelovima. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 12. Izvorni tekst u tri dijela. Prvi dio tko? je Za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Treći dio za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Nakon 12. točke, amandman 10, poimenično glasovanje, glasovanje je otvoreno. Zatvoreno je. Odbija se amandman 11, poimenično glasovanje otvoreno je. Glasovanje je zatvoreno, odbija se. Točka 13, izvori tekst koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Točka 14 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Točka 15, amandman 12, poimečno glasovanje, glasovanje otvoreno. Zatvoreno je glasovanje. Odbija se izvani tekst u dva dijela za oba poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno za prvi dio. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se drugi dio. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Nakon 15. točke, amandman 13, pojedinačno glasovanje, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Točka A, pojedinačno uvodna izjava A, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Uvodna izjava B, za, protiv, suzdržani, usvaja se. C za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava D za, protiv, suzdržani, usvaja se. Nakon uvodne izjave H, amandman 1, poimenično glasovanje, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Tekst je odbijen. Ukupna rezolucija glasovanja je poimenično glasovanje je otvoreno. Il voto è chiuso. Glasovanje je zatvoreno. Tekst je usvojen. Čestitamo onima koji su sastavili ovo mišljenje. Drage kolegice, prije nego što krenemo na glasovanje, da pustite mi jednu osobnu izjavu. Neki od vas znaju da sam sada E, glavni kandidat e, Austrijskih zelenih e, u listopadu, na izborima u listopadu, što znači da odlazim iz parlamenta i da kao potpredsjednica posljednji put predsjedam glasovanju. I u tom svojstvu vam želim zahvaliti. Želim reći nekoliko kratkih riječi zahvale za ovih osam godina koje sam dijelila s mnogima od vas u parlamentu u duhu suradnje i jedinstva onoga što nas ovdje spaja, a od toga sam tri godine i bila potpredsjednica. Ovo su bile jako dobre godine za mene i mogu vam obećati da ću ovaj europski duh koji sam ovdje iskusila prenijeti u naše nacionalne rasprave i austrijski parlament. Radujem se također budućoj suradnji samo u novoj ulozi. Potrebni su nam snažni nacionalni i snažan europski parlament. Puno vam hvala. Sada nastavljamo s glasovanjem, a najprije o izvješću gospođe Valean o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, a mandman 5 ide poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojen je amandman. Prvo čitanje parlamenta time je završeno. Prelazimo na sljedeće glasovanje o izvješću gospodina Mata mjere za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjene konvencije ICAT. Prvo, amandman 34, poimenično glasovanje, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. I usvaja se. Sada amandman 33 e, glasujemo pod zadnjem ruko za, protiv, suzdržani, usvaja se. I time je također zaključeno prvo čitanje u parlamentu. Sada glasujemo izvješću gospođe Het o ekonomskom osnaživanju žena u privatnom i javnom sektoru u Europskoj uniji. Dolazimo na stavak drugi, izvorni tekst, promjeni poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. I usvaja se. Članak deveti, izvorni tekst, e, podizanjem ruku za, protiv, suzdržani, također se usvaja. Stavak petnaesti... U dijelovima, izvorni tekst, e, poimenično glasovanje, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Drugi dio, također poimenično, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Stavak 20, 19. izvornog teksta, tko je za, tko je protiv, suzdržani. Ovo želim provjeriti. Otvaram glasovanje. Glasovanje je otvoreno, glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Stavak 21. Izvorni tekst. Glasovanje je otvoreno poimenično. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Stavak 23. Izvorni tekst u dva dijela. Tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio, poimenično, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Stavak 25. izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio glasovanje podizanjem ruke za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, također podizanjem ruke za, protiv, suzdržani. Želim provjeriti glasovanje i otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Stavak 27. Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, mislim da se usvaja. Stavak 28. Osmi izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 31. Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, također se usvaja. Stavak 35. Izvorni tekst u dva dijela. Poimenično glasovanje. Za prvi dio glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se drugi dio, poimenično glasovanje, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Stavak 39. Izvorni tekst su dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, Želim provjeriti ovo glasovanje i otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Stavak 42. Izvorni tekst ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 44. Pojemično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Stavak 45. Izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Stavak 48. u dva dijela. Izvorni tekst. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 52. izvorni tekst su dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dobro, provjerit ćemo. Stavak 55. drugi 52. drugi dio, glasovanje je otvoreno, glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Stavak 55. Poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Ispričavam se. Vraćamo se dakle na stavak 55. Izvorni tekst podizanjem ruku. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera? Dobro. Evo provjere. Stavak 55. Elektroničko glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Stavak 56. Poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Stavak 57. u dva dijela. Prvi dio podzanjem ruku. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, tko je protiv, suzdržani, ovo se odbija. Provjerit ćemo, iako mislim da je bilo glasovanje jasno. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Dobro. Stavak 59. Izvorni tekst koji je za. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 61. u dva dijela. Prvi dio pomješnog glasovanja. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Drugi dio poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Stavak 62. Pojmanično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Stavak 63. Izvorni tekst. koji je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Uvodna izjava D u dva dijela. Prvi dio za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, također se usvaja. Uvodna izjava S u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, također se usvaja. Uvodna izjava A, D, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Dolazimo do glasovanja o cijeloj rezoluciji, Pojmenično glasovanje, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Čestitamo izvjestitelju. Sada glasujemo o izvješću gospođe Jimenez Beseril Barrio. Dobro, gospodin Karder, e, točka poslovnika. Please Molim vas ponovno uz pomoć mikrofona. moj sustav se srušio. E, rijetko sam ovdje glasovao za, ali sada kad sam htio, imao sam tehničkih problema. E, imam e, problema sa sustavom za elektroničko glasovanje. Znači trebate tehničku pomoć. Onda molimo jednog od tehničara da provjeri opremu za glasovanje gospodina Carvera. Dolazimo do izvješća gospođe Jimenez Peseril Barrio o sužavanju prostora za djelovanje civilnog društva u zemljama u razvoju. Prvo glasujemo o stavku petom, podizanjem ruke koji je u prvom dijelu za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, također se usvaja. Dobro, evo provjere drugi dio. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Stavak 9. Izvorni tekst s podizanjem ruku tko je za, protiv, suzdržani, također se usvaja. Stavak 17. u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, također se usvaja. Stavak 23. Izvorni tekst, koji je za? Protiv? Suzdržani? Želim provjeriti ovo glasovanje. Dakle, stavak 23. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. tankom većinom, ali Stavak 32. u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Također se usvaja. Stavak 36. izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Glasovanje poimenično o cijeloj rezoluciji. Izvolite. The vote is closed. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Hvala lijepa izvjestiteljici. Glasovanje o izvješću gospođe Vozenberg Vrionidi uz pomoć odbora za građanska prava i unutarnje poslove, borba protiv kiberkriminala. Najprije glasujemo o izvornom tekstu. 38. stavak za protiv suzdržani usvaja se stavak 78. izvorni tekst koji je za protiv suzdržani također se usvaja. Uvodna izjava P izvorni tekst e, provjera glasovanja o 78. stavku glasovanje otvoreno stavak 78. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Uvodna izjava P, izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, također se usvaja. Vrlo slične većine, ali dobro, provjerit ćemo. Uvodna izjava glasovanje ponovno je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno i usvaja se. Glasovanje poimenešno o cijeloj rezoluciji. Izvolite glasovati. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se čestitam izvjestiteljici. Sada slijedi izvješće gospodina Bütikofera o političkim odnosima Europske unije s ASEANom. Glasujemo o amandmanu samog izvjestitelja. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se i sada glasujemo poimenično o cijeloj rezoluciji. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. I usvaja se. Hvala lijepa izvjestitelju. Hvala svima i dobar tek.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 Drage kolege, krećemo s obrazloženjem glasovanja. E, najprije o stanju pregovora s Ujedinjenom kraljevinom, prijedlozi rezolucije. Prije nego što dam riječ